Mes chers collègues, Dragi kolege, dobar dan. E, e, jeste li proveli lijepi vikend? Jesam vam falila? Evo, e, dnevni red, ako nema primjedi, možemo ga usvojiti. Gospodin Wil van de Kamp, sjednite, molim vas. Počeli smo zasjedanjem, to je sjednicom. A Nemojte žuriti, gospodine Van de Kamp. E, zapisnik od 3. E, prosinca nema primjedbi, onda ga usvajamo. A sada idemo na priopćenja predsjednice odluke donijete na e, sastanku koordinatora 10. siječnja e, dokumenti su vam podijeljeni ako nema primjedbi do 5.30 17.30 smatrat će se usvojenim samo da vas podsjetim zbog nema, e, nedostatka vremena imamo ga jako malo jednoglasno smo odlučili na sastanku da ćemo postupati po članku 50. poslovnika e, u vezi sa Brexitom u slučaju bez sporazuma. E, ići ćemo u pregovore s vijećem što je prije moguće kako bi se tekst na vrijeme objavio u službenom listu kako bismo izbjegli sve pravne nesigurnosti. I iz toga razloga izvjestitelj mora podnijeti amandmane, ako ih bude bilo, do srijede 23. To znači za dva dana. To znači da klubovi i izvjestitelji u sjeni moraju što prije poslati svoje ideje izvjestitelju jer samo izvjestitelj može e, samo on može podnijeti amandmane po članku 50. Imate e, taj poslovnik. Od sada ćemo e, preći na jedan vrlo važan premed E, gospodin e, Svoboda i gospođa Atala su ovdje. E, pozdravljam vas. Govorit ćemo o prijedlogu direktive koja će ukinuti pomicanje sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja. Odmah ću dati riječ izvjestiteljici, a onda će slijediti izvjestitelji u sjeni kako bismo onda mogli preći na raspravu onda ću pozvati Europsku komisiju da uzme riječ. I na kraju će doći izvjestitelj. E, rok za amandmana je 28. siječnja u podne. I sada mm, počinjemo odmah sa izvjestiteljicom. Madam, gospođa Ulskovska, Ulskovk nije ovdje i ima zamjenicu koja će nam podnijeti izvještaj. I will speak Swedish, so if you don't understand, you have to... Ma daj, nemo me Jag talar... Hvala lijepa kao što je predsjednica rekla, će u ime e, izvjestiteljice e, Marike Ulskog. O ovom e, ukidanju pomicanja sata. U Švedskoj konačno imamo vladu. ona je zakasnila, ali će doći ipak na raspravu Izvjestiteljica je za ukidanje pomicanja sata. To je stok ljetnog vremena. Razlog za pomicanje sada više nije relevantan. Mm, to time se e, ne štedi energija. a ljudi osjećaju posljedice tog ukidanja. Važno je da održimo koordinirani pristup e, tom predmetu zbog unutarnjeg e, tržišta, zbog prometa. Stoga trebamo imati dovoljno e, vremena da obavijestimo sve sektore o tome što namjeravamo učiniti moramo imati predvidivost kako ove promjene ne bi imale negativan učinak na sektore. Prometni sektor će biti sektor koji će e, najviše možda trpjeti od toga. 13 tisuća letova e, svaki dan poljeću i slijeću u, na našim, u našim zračnim lukama pa će to imati posljedice za ovaj sektor. Međutim, to nije jedini sektor na koji to utječe. E, zrakoplovstvo e, će se najteže e, prilagoditi promjen, promjeni. Oni zahtijevaju 18 mjeseci za pripremu. Što znači kad države članice e, se odluče na promjenu moraju obavijestiti e, zrakoplovni sektor 18 mjeseci prije te promjene. E, morat ćemo se dogovoriti za određeni datum a promjena će e, stupiti na snagu e, dvije godine nakon stupanja na snagu e, ukidanja direktive. Izvjestiteljica stoga poziva sve da se usvoji ova direktiva ove godine i da uspostavimo mreže kako bismo koordinirali standardno ili normalno prirodno vrijeme. moramo e, imati što usklađeni e, pristup tome kako države članice ne bi imale e, drugačija vremena. Mm, I na kraju izvjestiteljica zahvaljuje svim izvjestiteljima u sjeni na odličnoj suradnji. Hvala lijepa. Gospodin Svoboda ima riječ, izvolite. Gospođo predsjednice, zahvaljujem se izvjestiteljici na ovom izvješću. Pozdravljam ga. Ono što je upravo rečeno E, mi se jako sviđa. Mogu se s time identificirati. E, govorit ću o e, dvijema funkcijama, mojim funkcijama. Nisam samo izvjestitelj u Sjeni, već i izvjestitelj za odbor Juri po ovoj temi. Stoga mogu reći da ću e, vjerojatno imati amandmane koje ću podnijeti jer smatram da, da glavni razlog ove inicijative u parlamentu razlog za ovu odluku je zdravlje ljudi. Naravno i promet je važan ali e, zdravlje e, naših sugrađana je glavni razlog ove inicijative. Stoga sam jako zahvalan što ste organizirali radionicu i da koju ćemo ovdje imati u, u našem odboru. Pogledao sam dokumente e, vidimo da upravo zdravlje ljudi je jedan od najvažnijih razloga za e, e, da se e, ovo, ovaj sustav konačno napusti. Kao što sam rekao, podnijet amandmane koji će osnažiti ove argumente. Mm, uglavnom mislim zaštitu zdravlja. A što se tiče datuma za podnošenje amandmana, mišljenja sam da, da moramo imati usklađen e, pristup. Gospodin Zlotovski ima riječ, izvolite. E, gospođo zahvaljujem na ovom nacrtu izvješća. E, vrlo smo zadovoljni ovim promjenama koje su e, unešene u prijedlog komisije. ECR već dvije godine razmišlja o prelaznom e, razdoblju. Ova promjena je potrebna, ali trebamo se i pripremiti. Vrlo smo zadovoljni onima što sugerira izvještaj ali ono što treba više naglasiti jeste uloga komisije da komisija mora uskladiti odluke e, država članica koju vremensku zonu odabrati komisija se mora zato pobrinuti mora biti odgovorna a javnost obavještana o situaciji u pregovorima između komisije i država članica nažalost nema analize e, budućeg učinka ove e, odluke. Komisija nije napravila domaću zadaću. E, nadamo se da će, će to komisija uskoro učiniti. Evo, toliko od nas. Hvala, hvala lijepa. Gospođa Bilbao ima riječ. Izvolite. Hvala lijepa. Hvala lijepa predsjednice. Već smo e, ranije govorili o ovoj temi, o ovom prijedlogu e, koji dolaze e, iz odbora za promet. Osobe koje su sudjelovale u konzultacijama su, se slažu s time ja zahvaljujem izvjestiteljici na njenom radu. Mislim da bih podcrtala dva aspekta. U prvom redu sljedeće. Kod ukidanja e, e, mora doći do koordinacije kako ne bismo imali e, nepotrebne i neželjene posljedice na području prometa za kojim smo mi nadležni. Drugo, vremenske zone moraju e, biti određene od strane država članica. E, s tim u vezi bih spomenula da e, tu imamo nekoliko aspekata koji nisu sasvim jasni. E, e, ne znamo koja će biti uloga e, Europske komisije. Izgleda da da nitko neće imati ulogu ili nadležnost koju bi trebala vršiti komisija, to jest u koordiniranju ovih promjena. Mislim da trebamo malo više e, vremena za amandmane i za promjene. Mislim da svi zajedno moramo naći jedan termin, jedan datum kako bismo e, ocijenili sve posljedice ovih promjena. E, to bi sektorima dalo više sigurnosti. Isto bi to osnažilo povjerenje e, sugrađana jer bi znali što ih očekuje. E, e, ovaj rad moramo koordinirati. Nažalost izgleda da imamo i drugačijih mišljenja. vijeću nije stalo da se na tom području napreduje. Trebali bismo konačno dobiti stajalište vijeća u najmanju ruku da imamo dijagnozu o mišljenjima država članica. Inače ćemo kao i kod paketa za mobilnost e, čekati i čekati u nedogled. Bilo bi poželjno da najkasnije do sljedećeg tjedna napredujemo po ovom izvješću trebamo stajalište vijeća. Ne znam e, da li komisija može reći što se tu događa e, ili će se to pomaknuti na sljedeći saziv. Hvala lijepa. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa predsjednice. Mi pozdravljamo predlog prijedlog izvjestiteljice. Ukidanje pomicanja sata to bi imalo e, pozitivan učinak na unutarnje tržište, naročito na sektor prometa. E, taj bi sektor e, imao koristi od toga. Međutim, ova korist se može postići, samo ako država, države članice koordiniraju svoje postupke na tom području. Mm, ne smijemo imati mozaik raznih odluka država članicama čak i kao, ipak komisija daje i, i kaže da treba to koordinirati nije sigurno nećemo li imati raznolikih odluka a troškovi takove, e, takovih odluka bi bili mnogo viši nego troškovi sadašnjeg stanja moramo e, koordinirati e, vrijeme u državama članicama Hvala lijepa. Hvala lijepa. Gospodin e, Dalonde, gospodin Wim van de Kamp ima riječ. Hvala predsjedateljice. E, moram reći da se čini kao da za promet da, ja sam u posljednjih nekoliko mjeseci pratio ovu temu. Slažem se sa gospodinom Svobodom i njegovim asistentima. Za mene to međutim nema smisla. Ja sam za sadašnji sustav i veliki sam pobornik tog sustava. Ako pogledam sportske e, e, e, klubove E, u ljetu, onda mogu e, više trenirati, ljudi se mogu više bavati e, sportom. A ja se rado vozim na motoru večer, imam zato onda više svjetla. Imamo naravno ljude kojima to predstavlja problem, zdravstveni problem to postavlja se i pitanje znanstvenicima. E, imamo pet milijuna ljudi koji su reagirali na poziv e, predsjednika Jungera Ali, e, ali ostatak stanovništva zašto je li to tiha većina? ova koja slijedi ovu malo smiješnu diskusiju ili ne. O čemu se tu radi? E, zar gospodin Juncker nema drugih problema, važnih problema, a ne da se bavi ukidanjem ovog sustava? E, čuo sam izvještaj e, gospodina Svo, Svobode, čuo sam i socijalne demokrate E, treba, da bismo trebali imati jedinstveno europsko vrijeme sa različitim vremenskim zonama e, između Londona i Bukurešta e, imamo razlike, ali unutarnje tržište ne smije trpjeti. Ako moramo doći do tog ukidanja, onda se moramo držati zimskog vremena E, vijeće, slažem se sa gospođom Bilbao, vijeće ne želi ništa poduzeti. Moram reći, međutim, gospođa e, Bilbao, kod, e, kod paketa za mobilnost vijeće je donijelo odluku, ali o ljetnom vremenu još nije. Ne govorimo sada o paketu o mobilnosti. Molim da se držite teme eh,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 širio publicitet eh, na temu toga da ćemo promijeniti eh, pomicanje sata. No što se u stvari događa? U stvari su se tresla brda, rodio se miš. Naziv ove direktive također navodi na pogrešan trag jer se zove E, ukidanje pomicanja sata uvjetovanog izmjenom e, godišnjih razdoblja, ali to nije točno. Zbog toga što sada možemo pomicati sat e, kada krećemo sa zimskog na ljetno računanje vremena ili možemo učiniti nešto drugo, što znači da sada naziv ne odgovara sadržaju teksta. Prema tome, pitanje je što u stvari ovdje radimo. u Europi ostaju promjene, odnosno razlike. Tako da možemo na kraju završiti sa sustavom gdje će se različito računati vrijeme u Belgiji i Nizozemskoj ili Njemačkoj. A onda se postavlja pitanje ima li to sve smisla i što u stvari ovdje radimo. To je jednostavno nešto što je u načelu nebitno, a sada se jednostavno e, diže oko toga previše prašine. Što se tiče razdoblja od dvije godine nakon čega bi došlo do promjene. Ja mislim da to nema smisla, to je gubitak vremena, gubitak novca i imamo važnije teme o kojima trebamo razmišljati. To je farca. Hvala lijepa gospodine Van Mars. Hvala lijepa predsjednice. Slažem se inače sa gospodinom Vandalom, ali eh, ovdje mm, se apsolutno ne slažem. Ovo je sve samo ne farsa. Puno ljudi, puno se već time bavimo, puno ljudi je za ukidanje ove promjene vremena i to je uvedeno zbog e, štednje energije i sprečavanje nesreća, na primjer u večernjim satima, no primjećeno je da ono što je bio cilj nije uopće postignuto, upravo suprotno, za promet u unutarnjem tržištu to je bio problem, upravo sa voznim redovima i slično. I kao što je rekao gospodin Svoboda, znatni e, dokazani zdravstveni problemi dokazano u Njemačkoj ima puno više srčanih srčanih udara i oboljenja nakon e, prebacivanja vremena, depresija, čak i samoubojstava. Znači, to je izravno se može s time povezati, djeca su manje koncentrirana, lošije imaju e, učinke u školi nakon toga, zato se E, upravo nebrojni brojni ljudi zalažu za povlačenje toga, zapravo će biti i više vremena ujutro, ne znam, ne znam sada, dobro, evo malo pretjerujem možda, ali činjenica da su neki djeca umorna ujutro, neki žele više vremena večer, neki ujutro, tako dalje, ali iz zdravstvenih razloga možda bi to trebalo ipak ukinuti. I u prethodnom razdoblju se raspravljalo sa povjerenikom Kalasom ne bi li se to pokrenulo. On je rekao, zabogo, prevruća tema, nakon toga ćemo dobiti samo jedan a, jednu, jedan hrpu različitih propisa, svak će reći što želi na nacionalnoj razini, a onda ćemo tek vidjeti hoće li to uspjeti da ne dobijemo kao jedan puzzle uh, koji će nastati nakon ukidanja. A sada neki su zapravo za ukidanje i neki jesu ukinuli zato što su vidjeli da cilj nije bio, postignut. Zašto bi Evropljani ne bili gluplji od tih koji su to već učinili? Tako da mislim da, evo samo malo podsjetnik, kada je uvedeno u Europi ljetno računanje vremena, Švicarska je imala referendum koji je rekao da oni to ne žele, ali su inače to uveli ipak jer su htjeli da se lakše omogući prekogranični promet i suradnja kako ne bi u privredi bilo loših e, rezultata. Ja mislim da bi trebalo ukinuti to i vratiti se na izvorni datum, znači na ovo zimsko vrijeme kao normalno vrijeme, standardno vrijeme jer e, zapravo to je utvrđeno nedavno, čak i su se davale Nobelove nagrade na biomedicinu e, koja se bavila upravo time da je vrijeme e, uvjetovano, da je ljudsko vrijeme također uvjetovano prirodnim promjenama u sezonama i suncem, znači to ne bi trebalo umjetno mijenjati, tako da bi trebalo uzeti u obzir da je to jedna stvar koja je ljudima jako bitna. Gospođa Uitela ima riječ, izvolite. me Sada govorimo o predlogu komisije, no to je zapravo već e, na početku bilo prilično problematično, znači 2015. u Envi, zapravo je čudno da se E, uopće raspravlja o ovoj temi nakon toga. No, vjerujem da je na početku dobro ipak bilo teže nego što je sada. Kada se u Finskoj prvi puta uvelo ljetno vrijeme, to je bilo kada sam e, ja rodila, e, pa se dobro sjećam toga, no, razumljivo je da sada čovjek ima želi imati više vremena, ali mislim da bi se trebali sada kad smo uveli držati te odluke, a ne sada da do 2021. to prebacujemo. A parlament tu igra i svoju ulogu. I zastupnici i države također moraju donijeti svoje odluke ovdje. Gospodin Svoboda je rekao da je e, posebice važno naglasiti zdravlje e, kao najvažniji faktor, a od stručnjaka smo čuli puno toga, možda ćemo još i više čuti od stručnjaka kako, kako razmišljati o ovim pitanjima i kako će onda temeljem toga države o tome odlučiti. No istina je ono što je gospođa Meissner rekla, naime da se u Rusiji više ne ide na promjenu vremena, oni su ukinuli ljetno računanje vremena i oni su uvidjeli da je prebacivanje vremena priličan problem i možda i to je jedno pitanje koje treba ovdje uzeti u obzir i za kraj još želim reći da će to možda voditi do toga da će neke zemlje morate promijeniti svoje standardno vrijeme, Španjolska, Finska. Možda biološki gledano upravo u krivoj trenutno vremenskoj zoni. To je još jedna stvar koju treba razmotriti u ovom kontekstu. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Gospodin, Imate jednu minutu, nemamo puno vremena. E, puno hvala predsjediteljice, biti ću vrlo sažet. Mislim da trebamo biti vrlo oprezni kada je riječ o ovoj temi. Tema je vrlo kontroverzna. Kada pogledamo interese različitih država članica, očito je da se ti interesi vezuju uz njihovu geografsku smještenost. Geografska smještenost također je bila ključan kriterij kada smo radili na paketu mjera o mobilnosti. To je samo usputan komentar. Komisija bi zaista trebala konačno iznijeti nekakav prijedlog koji neće dijeliti države članice, već ih ujediniti. Već smo imali paket za mobilnost, a sada je pred nama još jedna stvar koja ponovno dijeli države članice i velike kamen spoticanja. Gospodin Winderberg, imate riječ. Hvala, predsjedateljice, i ja ću na nizozemskom. Dakle, kada pogledamo ovaj prijedlog, možemo vidjeti da će u Europi to prouzrokovati kaos. Naravno da je koordiniranost važna. To nitko ne poriče, ali kako će to funkcionirati u praksi? Nizozemska, Francuska, one se trebaju povezati, a opet imaju svoje druge susjede s kojima se također trebaju iskoordinirati. Prema tome, nije moguće usuglasiti se niti oko ovako jednostavnog prijedloga. Najveći problem koji ovdje imamo je to što imamo različita mišljenja vezana uz sigurnost u prometu, vezana uz zdravlje ljudi i tako dalje. Meni se čini da je glavno pitanje što se treba postići ovim prijedlogom. Imamo ljetno ili zimsko računanje vremena za koje se trebamo odlučiti u Europi na koordinirani način. Uvijek će biti nekih koji neće biti zadovoljni konačnim rješenjem, ali to bi bio najmanje loš konačni rezultat da imamo koordinirani pristup. Ja ću predložiti određene amandmane Ne mislim da bismo komisiji trebali ništa pomagati jer je vrlo loše izradila prijedlog i nije imala pravu procjenu učinka. Zbog toga postoje razlozi zbog kojih bismo to trebali vratiti nazad i očekivati uravnotežen pristup cijeloj situaciji. Hvala. Hvala lijepa. Niti e, od e, promjene e, vremena čini ljude bolesnima. 20% evropskih građana boluju od toga i žele da se to ukine. 80% stanovništva nemaju problema, ali ne bi imali problema niti sa ukidanjem. Stoga podupirem prijedlog komisije. Hvala. Merci beaucoup. Hvala lijepa. Dvije primjedbe. E, a priori govoreći, e, e, negativne ili pozitivne posljedice su jako različite. To je jako kontroversno područje zbog osjetljivosti te teme E, nitko nema definitivno mišljenje o tome. Stoga si postavljam pitanje zašto e, se e, komisija sada postavila kao muha na leš. Ništa izgleda nije predveđeno u ovoj uredbi za vrijeme nakon ukidanja. Možda će doći do velikog kaosa u državama članicama E, posljedice će biti ozbiljne na unutarnje tržište, na promet, ali ne samo na to. E, ne znam je li ovaj prijedlog koristan. I, e, imamo i objektivne argumente za to, ali i protiv E, e, nemamo ništa konstruktivno iza ovog prijedloga. Zar nije bilo moguće reći nešto konstruktivno? E, ljetno zimsko vrijeme nije jednako u Finskoj ili u Portu, i u Portugalu. A nemamo postupka homone, usklađivanja, pa se bojim najgoreg ishoda gospodin Van Miltermuk je dao dobar prijedlog da se to pošalje natrag komisiji eh, i da ona to ponovno razmotri. Hvala lijepa. evo, podsjećam da, da je to tema koju, to je E, koju traže naši sugrađani. Već godinama dobivamo predstavke od, građana. Nijedna država članica to nije mogla staviti na dnevni red, e, pa je stoga to stavio na dnevni red parlament. I onda je taj predlog e, to prihvatila. Imali smo velike konzultacije Gotovo pet milijuna građana je sudjelovalo u konzultacijama. Mm, izgleda da ste svi bili na plaži u to vrijeme kad su se vodile te konzultacije. E, svi su malo e, koja, što je mišljenje e, vijeća. Postavite to pitanje ministrima E, prometa e, recimo e, rumunjskog predsjedništva ministar prometa rumunjske će biti sutra s nama na sastanku Europska komisija ona je to najavila nije to radila užurbano zbog ovih mnogih predstavki i zbog tog demokratskog traženja e, predsjednik komisije je rekao ne brinite stavit ćemo to na dnevni red. E, gospodine Lagarde, imate riječ e, da nam kažete kako, kako bi se stvari mogle odvijati. Stvarni problem je to Eh, evo, treba to eh, promijeniti, ali ostavit ćemo loptu državama članicama. I tu smo možda eh, pogrešili. Možda smo trebali imati još više konzultacija, a nakon konzultacija si dati vremena. Gospođa Bilbao je spomenula, a izvjestiteljica oprez, sektori trebaju vremena objasnite nam komisijo kako ćete postupiti po ovom dokumentu. Imate riječ, izvolite. Thank you very much and a very good afternoon. Puno hvala. Dobar dan svima, predsjedateljice, zastupnici, članovi odbora, i izvjestitelji u sjeni. Zahvaljujem najprije i izvjestiteljici USKUP na odrađenom poslu e, vezanom uz komisijin prijedlog e, o e, pomicanju sata i na prijedlogu koji je pred nama. Puno hvala i na izvrsnom izlaganju o stajalištu gospođe Ulfskog. Hvala izvjestiteljici na e, potpori tomu da se ukine pomicanje sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja vi se slažete s time da moramo na koordinirani način pristupiti pomicanju sata u EU, a mi smatramo da je to od ključne važnosti kako bi jedinstveno tržište funkcioniralo kako treba. Primam na znanje i sve amandmane vezane uz razdoblje stupanja na snagu i vezano uz konačnu verziju direktive. Naš prijedlog da sve bude obavljeno već ove godine temeljio se na tome da će se su zakonodavci usuglasiti prije e, kraja ovog saziva, a čini se da to neće biti slučaj. Zbog toga nam treba više vremena i to shvaćamo. Sad bih nekoliko trenutaka posvetio tome da kažem nešto o konkretnim e, prijedlozima u vašim amandmanima. E, s nekima se slažemo, neki nas brinu. Krenut ćemo sa petim amandmanom. Prijedlog je da se uvodni izjavi šest izbriše to da države članice ne bi trebale mijenjati svoje standardno vrijeme više od jedan puta godišnje. Obrazloženje je to da se želi da to bude iznimka, a ne pravilo to je ono što je komisija željela postići sa svojom formulacijom. U njoj je naglasak na tomu eh, da zakonodavac ima namjeru izbjeći bilo kakvu mogućnost da države članice počnu mijenjati svoj standardno vrijeme svaki put u trećem mjesecu i desetom mjesecu to je nešto što bi zaista bilo štetno po unutarnje tržište i zbog toga zaista tražimo da se ipak u tekstu zadrži more than once. Jednako tako primili smo na znanje prijedlog izvjestiteljice u amandmanu 6. i 8. koji se tiču prvog članka i uvodne izjave 7. Dakle, Ovdje bi e, se svi trebali uči, e, odlučiti za zimsko računanje vremena, a one države članice koje to žele mogu još jednom posljednji puta u trećem mjesecu promijeniti e, sve na ljetno računanje vremena. A mi smo htjeli da to bude ljetno računanje vremena, a da se ostalim državama članicama omogući još jednom posljednji puta mijenjati na zimsko. Dakle, sada e, države članice u stvari trebaju odabrati jednom u svojoj nadležnosti promijeniti vrijeme, ali mi smo otvoreni prema vašem amandmanu. Izvjestiteljica traži od država članica da imenuju nacionalnu kontaktnu točku. To je prijedlog iz amandmana 7 i 8. Koliko znam, izvjestiteljica želi da se time osigura i olakša koordiniranost među državama članicama, a to je nešto o čemu stalno govorimo. Taj je prijedlog zanimljiv, no mi mislimo da treba razmisliti o potencijalnom administrativnom opterećenju, a treba uzeti u obzir i nadležnost država članica, što je jako važno komisiji. One su nadležne za to da same postavljaju vrijeme e, u svojoj nadležnosti i EU to ne može nametati osim u okviru ovog prijedloga i u okviru onoga što je nužno i vezano uz pomicanje sata. Zatim imamo amandmane 9 i 10 u kojima izvjestiteljica ima nešto drugačiji logički pristup e, vezan uz informiranje o tome kada i kako države članice žele promijeniti e, pomicanje sata ili vremensku, vremensku zonu. Prema komisijinu prijedlogu predviđeno je da će sve države članice biti izvještene od komisije. To je po našem mišljenju najučinkovitiji način kojim želimo izbjeći administrativna opterećenja i opterećenja po nacionalna tijela. Uz to želimo produžiti rok za javljanje o promjenama e, na 18 mjeseci, a vi predlažete da različiti gospodarski e, subjekti imaju dovoljno vremena da se prilagode. Siguran sam da ćemo iznaći zajedničko rješenje i da će svi na kraju biti pravovremeno izvješteni o tome što se događa i to na najmanje intenzivan način. Na posljedku treba uzeti u obzir mišljenja drugih e, odbora Čuli smo inicijalno mišljenje nekih izvjestitelja u sjeni danas. Ja o tome neću sada govoriti budući da još uvijek finaliziraju svoje prijedloge, ali siguran sam da ćemo u odboru polučiti dobar rezultat. Svima još jednom zahvaljujem na odrađenom poslu i veselim se konačnom izvješću. Hvala. Hvala lijepa. Gospođa, riječ kako bismo zaključili ovu raspravu. Eh, Puno hvala. U ime izvjestiteljice Uluvskog Marite svima zahvaljujem na komentarima. Primili smo ih na znanje i sve ću ih proslijediti izvjestiteljici. Uz to, prema vašim komentarima i prema onome što vas brine, imam utisak da je e, gospođa Ulskog već o svemu obavještena. E, rok za podnošenje amandmana rok za podnošenje amandmana je 28. Ovaj, ovog mjeseca u podne. A sada e, e, ćemo imati raspravu o tome. E, pozivam stručnjake da dođu za stol, pa će nam se priključiti ovdje za stolom. allez nous Evo, počinjemo. E, predstavljam e, stručnjake koji će ovdje govoriti. Profesor Bogovski, evo, dobrodošli u našem odboru. Vi ste potpredsjednik i odgovoran dužnosnik na čelu E, za politike prometa i gospodarstva na sveučilištu u Gdansku u Poljskoj. Dobrodošli. Doktor Kiran Sarma, dobrodošli u našem odboru. Vi se fokusirate na posljedice ukidanja e, pomicanja sata E, posljedice za sigurnost na cestama. Vi ste član mm, zbora sveučilišta Ireland Galway. S nama je također potpredsjednik instituta konzultanata, gospodin Jarvis. Dobrodošli u našem odboru. Vi se usredotočujete na e, posljedice za e, sektor energetike. E, evo, reći ćete nam kakva je situacija na tom području, ko, se, se uštedi na tom. I gospodin Gastra dobrodošli u našem odboru. Vi dolazite sa sveučilišta u Granadi E, vi ste stručnjak za e, medicinske probleme. E, reći ćete nam nešto o tome kako, koje su posljedice po zdravlje ljudi promjene vremena. Biti ću vrlo stroga jer nemamo puno vremena. U svakom slučaju, dragi kolege i kolegice, mislim da ovo saslušanje e, je e, jako važno. E, direktiva koja bi ukinala pomicanje sata. Moramo imati znanstvene dokaze kako bismo bolje shvatili različite opcije E, naš odbor je odlučio organizirati ovu radionicu kako bismo dobili sve ove elemente i kako bismo mogli napredovati u ovoj situaciji. E, ima, malo smo blokirani u vijeću, ali parlament i komisija e, koji su dali ovu inicijativu su preuzeli ovu odgovornost zbog e, glasova u javnosti koji su to tražili. E, milijuni, 4,8 milijuna ljudi je pozitivno odgovorilo na naše ankete. E, ove slavne konzultacije su nas dovele onda do ove inicijative. Vidimo da to ima posljedica za energetiku, ali Vidimo i e, štetne posljedice po zdravlje ljudi. E, imamo e, u Francuskoj više od 40% povećanje prometnih nezgoda u doba kad se to vrijeme mijenja. Danas ćemo u ovoj radionici dobiti sve elemente koji bi mogli utjecati na našu odluku. Očekujemo dakle da ćete nam podnijeti znanstvene dokaze o, tome koje bi bile posljedice ove, ovog ukidanja pomicanja sata za sigurnost na, na cestama, na energetiku, na zdravlje. Evo, e, imate ograničeno vrijeme što naravno frustrira ali e, dajem vam svakome osam minuta. Gospodine Borkovski, e, vi ćete prvi uzeti riječ, imate osam minuta. Dobrodošli. Okay, thank you. Uh, Zahvaljujem. Evo dopustite da podijelim s vama neka svoje istraživanja i to ne samo istraživanja nego i konzultacije sa odgovarajućima tri sektora e, gospodarstva, željeznički, cestovni i e, općenito prometni. Dakle, cestovni sektor. Zanimljivo je naime e, čuti ono što sam čuo. Očekuje se puno pozitivnih učinaka, no sa gospodarskog gledišta to je zapravo i relevantno hoće li se to dogoditi ili ne. Dakle, tvrtke očekuju male uštede, samo za jako velike tvrtke sa velikim portfeljem klijenata, jer to će doći iz toga što će e, e, se odnositi na ove transportne operacije preko vikenda kada obično vozači imaju tjedni odmor, pa je to obično koordinirano. Ako imate sljedeću operaciju promjena, vremena, možda se ugradi u vrijeme odmora ili ne, pa je to eventualno manji problem za transportne tvrtke, ali zapravo za malo manji broj prevoznika. Ono što ih zapravo više brine je da ako dođe do zamjene sadašnje situacije nekoordiniranim ili individualnim odlukama zemalja članica. Slično je također za upravitelje lanaca e, opskrbe, možda male, male samo uštede, samo za one noći kada se mijenja vreme, kada je dulja smjena ili nešto, ali inače prilično je relevantno, ali ono što je važno iz poslovne perspektive je da je to neutralno za troškovnu infrastrukturu, jer e, sve e, svi objekti moraju ovako i onako biti osvjetljeni. Kod željezničkog, e, kod željezničkog operatera malo je stvar kompliciranije jer oni imaju naravno vozne redove, no začuđujući upravitelji željezničkog prometa su zapravo zabrinuti. Oni kažu da sezonske promjene utječu možda na 5% vlakova tijekom tih dana, pa onda pokušavaju e, vlakovi ili dođu ranije ili su odgođeni ili nekada možda stoje pa dobro, možda mala ušteda u potrošnju e, struje, jer e, zaustavljeni vlak isto koriste struju. I još jedna stvar, neće biti učinka na troškove povezane s infrastrukturom, jer infrastruktura mora biti osvjetljena i sve operacije moraju se provoditi bez obzira na to mijenja li se vrijeme ili ne. A što je sa sezonskim voznim redovima, ima li to učinka? Pa zapravo sezonski vozni redovi se ne rade ni na koji način povezano sa promjenom sezonskog vremena. Tako da bilo koja promjena vremena obično je onako nije u vršna opterećenja, u vrijeme vršnih opterećenja, pa i E, teretni vlakovi koji ne rade e, redov naravno neće biti pod e, utjecajem jer oni nemaju vozni red nego su se rade temeljem pojedinačnih sporazuma. No, inače to učinka na putnike, znači ne na tvrtke, kažu menadžeri ženskog prometa, nego na putnike, posebice na lokalne javne usluge koje nisu koordinirane sa vlakovima i pokušavaju se koordinirati dakle sa vlakovima i kad dođe do promjene vremena obično se boji e, da će to imati učinka na putnike. Of on the the airlines... A naročito za će biti e, veći učinak na zrakoplovnu industriju. Ono čega se oni boja, to su naglasili svi, je da će biti doći do nekoordiniranih vremenskih promjena u svim zemljama članicama. Neće također biti e, većih e, učinaka na uštedu energije, možda samo nešto malo na lokalne vremenske eh, vremenske rasporede jer možda eventualno samo manje promjene s lokalnog na univerzalno vrijeme i obrnuto. A nadalje um, Preuređivanje vremenskih e, ovih voznih redova bit će jednostavnije ukoliko neće biti promjene e, tih sezonskih e, vremena. Najveća dobit također je najveća učinak na putnike u igre s uslugama u javnom prometu. Gdje je mogućnost najvećih e, usluga? E, ušteda. Uštede su kod e, zračnih luka i dostupnosti slotova. Znači sve sezonske promjene znači da obično se slotovi preraspodjeljuju između zračnih prevoznika i zračnih luka, obično na velikim zračnim lukama, ne baš na regionalnim koji imaju više slotova nego što imaju zainteresiranih, no to jest jedna od važnih stvari i zračne luke i prevoznici očekuju neku dobit ovdje, no boje se ako se odbaci sezonske promjene doći će do jedne velike realokacije svih slotova, to bi moglo znatno utjecati na sadašnju dostupnost slotova i vozne redove većine e, prevoznika i predstavnici također zrakoplovne industrije boje se nekoordiniranih promjena e, vremena u Europi. Dakle, industrija se ne opire tome, očekuju neke manje operativne profite možda, ali istovremeno neće biti povećanje troškova infrastrukture, a najveća dobit e, je upravo za same putnike. Zahvaljujem. Hvala lijepa na ovoj prezentaciji. A sada e, ima riječ gospodin Sarma. Imate osam minuta, izvolite. Um, Evo samo da par e, kontekstualnih informacija na današnji predlog znači što se tiče ukidanja sezonskih e, promjena. Pretpostavljeno je da prebacivanje svjetla na ujutro, na večer kada je veća E, veći potencijal e, sudara. Zapravo je to suprotno jer e, učinkovitost, odnosno čimbenici koji utječu na sudare su brojni, a svjetlo je samo jedan od njih, tako da to nije toliko ključno. Drugo, u prezentaciji govorimo o prebacivanju vremene na razne države, ovisno o tome gdje se geografski nalaze. Naravno, e, i vremenski uvjeti istok i zapad se znatno razlikuju na geografskim širinama, e, recimo također sa udaljavanjem od ekvatora. I posljednja stvar koju ću reći još ovako uvodno je da moramo biti svjesni da prebacivanje svjetla ujutro na večer ili na večer ujutro ima različite učinke na različite korisnike cesta, ovisno o njihovim dnevnim aktivnostima. Znači trebamo imati E, na umu djecu recimo koji idu u školu, poljoprivredni sektori kako će na njih e, utjecati tamnija jutra, mračnija jutra ako se to dogodi. Dakle, o čemu ću govoriti danas? Ova pa, prezentacija govore o mogućim posljedicama ukidanja sezonskih promjena na sigurnost na cestama, no posebice na e, ovo da bi trajno ljetno vrijeme moglo utjecati na sigurnost na cestama u Europskoj uniji a to, o tome govore neki protivnici ukidanja i koji vjeruju da će više svijet na utjecati na spašavanje života. To je jedna od hipoteza. Razumijem da možda ima razloga da se ukine promjena vremena, no jedini pravi argument je samo svjetlije večeri kod stalnog ljetnog vremena. Dakle, evo krenuti ću s ovom hipotezom prebacivanja svjetla na večer. Dakle, evo vidite, ovo je deset godišnji podaci o sudarima na cestama u Irskoj, slični, slični su trendovi i drugdje u Europi. Ono što možete i vidjeti su dva vrhunca, jedno je ujutro kad ljudi idu na posao, drugi na večer kada se ljudi vraćaju s posla. I ovaj argument prebacivanja svjetla na večer da ovaj veći broj nesreća na veće, da tu na to utječe manje svjetla, da kada e, se sada e, će biti svjetlije večeri, da će to doprinijeti e, boljoj sigurnosti na cestama. Dakle, ono što želim sada reći su dva izvora E, ovih e, podataka. Znači, prvi je eksperiment ljetnog vremena od 69. do 71. tijekom koje su Ujedinjena Kraljevina Irska održali e, ljetno vreme cijele godine i također imamo i podatke o sudarima na cestama iz tog razdoblja da se vidi koji će biti učinak toga na sigurnost na cestama i Studija je rekla da e, bi to dovelo do e, smanjenja rizika, e, povećanje rizika za ujutro, smanjenje rizika za navečer i neto ušteda od 0,7% u nesrčama. Ali u tumačenju rezultata ja bih rekao sljedeće. Prvo, podaci za stari 50 godina i cestovna infrastruktura i ponašanje vozača i vozila i gustoća prometa znatno su se od tada promijenili Drugo, čak i ako su ti rezultati sada valjani za Ujedinjenu kraljevinu, teško je to generalizirati sa Ujedinjena kraljevina druge jurisdikcije zbog različitog učinka na prebacivanja ovog vremena na različitim geografskim širinama i dužinama. I drugo, ovaj eksperiment je napušten i Ujedinjena kraljevina, britanska Vrada nije vjerovala da se e, prednosti mogu kvantificirati i drugo je zbog zabrinutosti da je to negativno utjecalo na e, sjevernu Škotsku, oni koji su se rano dizu ujutro, a to su djeca i poljoprivrednici kojima je smetao manje svjetla ujutro. Dakle, e, zaključak, e, britanski eksperiment stalnog ljetnog vremena ne bi trebao se uzeti kao dokaz da će to biti e, znatni doprinos smanjenju rizika na cestama navečer. Drugo, E, su studije o ljetnom e, vremenu, znači u tim studijama gleda se što se događa e, sa rizikom od nesreća u vrijeme kad se mijenja vrijeme, mijenja sat na jesen i u proljeće. 2017. gospođa doktorica Kerija gledali smo koliki je bio veći učinak na sudare oko mijenjanja vremena. Znači, zapravo bi se očekivalo da u proljeće bi trebalo imati e, više sudara ujutro, manje sudara naveče i da bi neto trebalo biti manje sudara i to smo gledali. Dakle, u drugoj analizi napravljeno je više studija sa malim e, smanjenjima e, zbog sudara, možda i zbog vremena jer se poboljšava vrijeme na proljeće i zato što ljeti nema škole pa je manji promet. I zapravo upravo su se gledalo, gledalo se kao ključno vreme onih par tjedana oko same promjene vremena. Znači od ovih 12 studija plus e, ovih e, u većini je rečeno da nije bilo nekih značajnih promjena, ali e, je tranzicija u ožujku smanjila broj spavanja noću jer dan trajao 23 sata, što jest problem. Znači onda bi ispravi test trebao biti na jesen, kada dobijamo jedan dan gdje se ne gubi na snu, pa to ne može biti dodatni faktor. Znači nije e, tamne večeri, svjetlije jutra, znači kakav to učinak ima na nesreće. 15 studija pogledalo je e, ovih par tjedana oko, promjene vremena na jesen, te promjene prometa i vremena. E, pet je rekao da ih je bilo više, pet da je manje bilo sudara, pet da nije bilo nikakve promjene. I bilo je dokaza i dugotrajnog e, pogoršanja oko 12 tjedana nakon promjene vremena na jesen, ali uglavnom se to može pripisati lošijem vremenskim uvjetima a također neki različiti korisnici prometa su na primjer rekli ne znam pješaci i biciklisti da je to problem ali nije se uključilo ostatak demografije recimo djeca koji idu ujutro u školu i tako dalje. Također nije uključeno niti poljoprivredni sektor. I još evo jedan slajd u zaključku. E, svoja literatura u ovom ljetnom vremenu kaže da su rezultati mješoviti, studije ne uzimaju u obzir druga objašnjenja, klimu, e, promjene u prometu i e, zapravo literatura ne podupire izjavu da prebacivanje više svjetla na večer će smanjiti broj nesreća tako da razmjene razmjen, e, rasprave o prebacivanju na trajno ljetno vrijeme e, se treba uključiti i druge faktore jer nema konkluzivnih zaključaka da prebacivanje e, svjetla sa jutra na večer će voditi do ključnih pozitivnih učinaka na korisnike u prometu. Hvala lijepa na ovoj prezentaciji. Idemo dalje na ovom saslušanju. E, gospodin Jarvis će imati, dobiti riječ. Govorit će o energetici. Hvala. Hvala svima. E, ja sam prije par godina vodio studiju za komisiju koja je gledala učinke e, nesinkroniziranosti ljetnog računanja vremena i posebice ovo pitanje energetike i učinka na energente. Dakle, razumjet ćete da e, kada se pogleda natrag, postoji povezanost e, između e, računanja vremena i energetike. William Vilec, koji je ovo, ovo ljetno vrijeme i predložio, koji je bio idejni inicijator ove uštede na rasvjeti E, pa kada se to vratilo pa ponovno uvelo, uvijek je ključni element bila ušteda u energiji. A zapravo kvantifikacija tih ušteda je prilično mala, ali čini se da se nigdje ne osporava i ključno u ovoj raspravi je bilo postoji još i uopće ikakav učinak na uštede danas i sutra ako više, ako ukinemo ljetno računanje vremena, idemo li prema scenariju gdje će se povećati potrošnja energije u Europi te također e, emisije ugljika mm, posljedično. Dakle, na što ću se ja fokusirati i nakon onoga što su kolege rekli, dokazi su prilično komplicirani, naime postoje niz studija koje su prevezane na razini zemalja članica u Italiji, na primjer Francuskoj, Španjolskoj koje spominje dokument komisije a koje je prilično uvjerljivo govore o tome da postoje mjerljive uštede, ne baš neke goleme, ali prilično znatne sa povezane sa promjenom na ljetno računanje vremena. Akademska literatura u raznim zemljama također pokazuje e, primjere studija koje su utvrdile uštede, a možda najsveobuhvatniji e, pokušaj za cijelu Europu za svih 30 za sve zemlje Europske unije, svih 35 zemalja Europe pokazuju otprilike neki procijenjeni učinak od 0,5% do 2,5% ovisno o zemlji. E, učinci ove studije Berglunda i Fasala bile su pod utjecajem e, zemljopisne širine i dužine, znači same geografske lokacije, na načine koji možda nisu uvijek tako jasno e, i lako shvatiti. A kada se gleda dalje dokazi, e, citiraju daljnje studije, e, stvari se <laughs> postaju još kompliciranije i konfuznije, naime postoje neke studije iz međunarodne literature, druga nam ovom popisu je kanadsko istraživanje koje je utvrdilo da su dokazi mješoviti nekonkluzivni, a zatim studija na globalnoj razini koja je utvrdila prednosti što se tiče uštede energije od promjene vremena, ali prilično e, umjerena. A kada recimo pogledamo ovu europsku studiju, možda ona korisnija za naše okolnosti, a treba to uzeti u obziri analizu koja je napravljena prije par godina od strane Njemačkog e, državnog ureda za ocjenu tehnologije koji je ukazao na neke moguće uštede, ali i na opasnost prebacivanja rezultata s jedne lokacije na drugu, jer e, ovisno o geografskoj širini e, i vremenskim zonama i geografskom položaju se to utječe, se razlikuje. Kada smo radili za komisiju ovu studiju, konzultirali smo dionike u energetskom sektoru i vlade zemalja članica. vlade zemalja članica koje su se oglasile na to rekle su da e, postoji malo smanjenje potrošnje energije povezano sa ljetnim računanjem vremena, no moram reći da je to možda bilo više načelno nego detaljno modeliranje jer to zapravo nije nešto što su ljudi zapravo istraživali vrlo detaljno prije nego što smo mi im se obratili. A drugo sa strane energetskog sektora ključna poruka bila je da je bio ograničen učinak sadašnjih aranžmana, ali da su tu bile neke kompleksnosti na primjer u prekograničnim prenosima recimo plina, obzirom da neki dani nisu više imali 24 sata recimo. I kada pogledamo unaprijed, e, dakle, ovaj slajd je bitan. Promjena tehnologije pod utjecajem EU zakonodavstva i drugih faktora smanjuje potrošnju energije povezanu sa osvjetljenjem, a osvjetljenje ono je povijesni razlog za upravo uvođenje ljetnog vremena i za uštetu eh, energije na osvjetljavanju. Tako ako se nastavi business as usual, ušteda energije od eh, ljetnog računanja vremena će padati, znači zato što je učinkovitija rasvjeta, a drugo ljudi imaju sve više conditioninga pa će zapravo zbog eh, toga rasti potražnja za uh, energijom. A još jedna stvar u razmišljanju o budućnosti je e, odlučiti se za ljetno, zimsko vrijeme ili što i koji bi bio, ali teško je modelirati neto energetske prednosti, ne samo e, već i zato što je teško uključiti neke indirektne učinke na ponašanje ako ljudi Južna Europa više ne, ne, ne idu biciklirati van nego gledaju televiziju kod kuće onda će možda na to na neke način isto utjecati promjena ponašanja, dakle na trošenje energije što neće po, povijesna istraživanja moći podupreti. Još jedna stvar koja se pojavila u našoj studiji, a to je da ako postoji rješenje, a dionici su se nadali nekom rješenju koje će biti sinhronizirano kako se ne bi uvela veća zabona a također i troškovi prilagodbe su spomenuti također u nedavnoj studiji također. Moja e, moje, air conditioning kod kuće e, ima e, ugrađenu promjenu e, vremena i ponašanja u ljetnom i zimskom računanju vremena koji nije automatski, odnosno nije povezan na s internetom, nego će se morati ručno podešavati, pa će biti još puno takvih prilika aplikacija koje će trebati ručno podešavati, ali to, na to se nismo baš fokusirali u radu, no svakako će to trebati uzeti u obzir e, kao e, i neke vremena e, voznih redova ili tako, koje će trebati prilagoditi. Ali evo toliko načelno s moje strane. Hvala lijepa na ovom izlaganju i zadnji uzvanik i e, gospodin Gasovjaro govorit će o utjecaju na e, zdravlje i dobrobit ljudi. Izvolite. Imate osam minuta. Govorit ću o tome kako bi, e, kako ovo ljetno vrijeme utječe na zdravlje ljudi. Kako, e, moram reći kako funkcioniramo fiziološki, kako to utječe na zdravlje i na kraju ću reći nešto o međunarodnom o konsensusu o tim učencima. Mi smo ritmična bića, e, Naša se aktivnost mijenja od jutra do večeri, mijenja se i po godišnjim dobima i mjesecima. Mi imamo ugrađen biološki sat, naime. E, e, središnji e, biološki sat, znamo kako on djeluje. Nobelova nagrada za 2017. je dodijeljena upravo za ovo proučavanje. Svjetlo koje dobivamo tijekom dana e, mm, mm, e, i otkrivanje valnih dužina svjetla, e, jutarnjeg, podnevnog, večernjeg svjetla, to utječe na periferne organe i druge organe i, oni pokreću niz mehanizama. ti satovi E, kontroliraju e, naše aktivnosti. Na, molekularnoj e, razini također imamo sat, tjelesni sat. Imamo 30 milijardi takovih satova na molekularnoj razini. Svi su oni sinhronizirani. Postoji sinhronizacija između središnjeg i perifernih satova Mm, imamo uh, žljezdu koja uh, proizvodi melatonin uh, koji se najviše izlučuje u tri sata ujutro. To onda postavlja periferne satove. A to je sve usklađeno sa središnjim satom. Mm, naši molekularni satovi se ne mijenjaju odmah i e, onda imamo ovaj, ovu endogenu e, desinhronizaciju. Molekularni sat se e, pokušava promijeniti. govorimo o melatoninu i njegovoj sekreciji pa imamo razdoblje kada nema sinhronizacije između satova i to do, dovodi do na poremećaja u sustavu, može čak dovesti do upala. To utječe na mozak, srce, na diabetes, na rak, to utječe na mišiće. Imamo dva tipična primjera toga. Ako putujemo iz Brisela u London, Londona, imamo vremensku razliku od sat vremena kad smo u Londonu, onda e, idemo sad kasnije u krevet, ustajemo sad kasnije. A, e, e, i razlikuje se izlazak, zalazak sunca. Naš biološki sat nam kaže da smo još u zoni brisla i da se trebamo sada prilagoditi. Ako e, pomičemo sat unatrag u jesen, e, imamo plus jedan i plus dva, događa se isto to što nam se dogodilo u Londonu. E, ćemo sat kasnije i leći sat kasnije, ali sunce izlazi i zalazi u isto vrijeme tu dolazi onda do poremećaja u sinhronizaciji što traje nekoliko e, dana. E, e, to je dovelo do kliničkih promatranja, do epidemioloških studija i tu imamo i vremenski rizik. Mi smo onda osjetljivi kada, kada dolazi do ovih ritmičkih promjena kod e, e, pomicanja sata. To dovodi do, i, do oboljenja. Najtipičniji primjer toga jeste e, srčani udar. Mm, on, ti infarkti rastu od 5 do 20% u proljeće, naročito kod žena. A i drugi ritmovi E, može doći do e, povišenog tlaka, do problema s imunitetom. Imamo i kognitivnih problema. Kao što je rečeno, imamo i problema sa e, frontalnim korteksom. I na to utječe pomicanje vremena. Ono dovodi i do promjena u genima tu su pogođeni milijuni gena pa to dovodi do o, problema do upala do reumatskih ispada do e, alergija e, to je usko povezano sa biološkim satom koji kontrolira e, naše akcije kada kad se e, stanice dijele e, zbog zloćudnog tumora, onda e, na to utječe pomicanje sata. Ne direktno, ali osjetljivost na pojavu raka raste. U kolovozu 2018. smo sjeli za stol E, pa smo potpisali ovu studiju. Rekli smo e, pomicanje vremena može utjecati negativno na zdravlje. Zato im prikupili smo znanstvene dokaze, vidjeli smo su, koje su negativne posljedice na naše zdravlje. Vidjeli smo da imamo više oboljenja. E, stoga imamo dovoljno dokaza da pomicanje vremena treba biti ukinuto. E, još jedan tipičan primjer. E, koje bi bilo najbolje vrijeme? To bi bila, bio naš biološki sat. Lijevo imati Greenwich Mean Time, time plus 1 plus 2, ali tu vidimo i druge zemlje. Vidimo količinu svjetla popodne, Naranđasto e, je radno vrijeme ujutro, ima manje svjetla. E, tu imamo razlike po godišnjim dobima, a minus jedan ili nula. Ako svjetlo povećamo ujutro, onda smanjimo svjetlo na večer, ali tu nemamo velike, velikih razlika između godišnjih doba. A dolje desno plus dva kad se, e, ako se održi ljetno vrijeme, imamo više e, manje svjetla ujutro, a više svjetla na, na večer. To ima posljedice na sat, e, to blokira biološki sat i ne možemo se više oporaviti. A ako imamo plus dva, onda to je važno za ujutro u ljetu. Imamo veliku razliku između ljeta i zime kao i navečer. Tu nemamo, gotovo nemamo svjetla navečer. To, eh, evo, eh, na nas jako utječe na svjetlo, utječe na biološki sat. Hvala lijepa na ovim izlaganjima. Odmah otvaram eh, raspravu sa kolegama i kolegicama. Gospodin Wim van de Kamp ima riječ, izvolite. Hvala lijepa predsjednice. E, mislio, sam da ćete prvo pozvati izvjestitelje u sjeni. E, jako me se dojmio, dojmila španjolska studija, ne mogu točno baš izgovoriti ime izlagača. E, to je vrlo e, ozbiljna osuda i presuda onoga što se događa u ljudskom tijelu. E, evo pitanje, danas ste došli u Brisel vjerojatno avionom, rano ste ustali, morali ste ovamo stići na vrijeme. Jeste li sada u opasnosti da ćete oboljeti? Evo, svi mi koji ovdje sjedimo, mnogo putujemo, putujemo u Strasbur, putujemo u Kinu i prema tome naše su vremena neredovita. E, kakva je razlika između ove, e, ovih putovanja i e, pomicanja sata? Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Hvala lijepa i e, puno hvala na ovim izlaganjima. E, čuli smo mišljenja iz raznih perspektiva. Jedno pitanje, vidjeli smo da što se tiče poduzeća, da tu nema gotovo nikakvih posljedica ako promijenimo sustav. Ali što se tiče zdravlja, tu, tu je situacija drugačija. Ukidanje pomicanja sata bi pozitivno utjecalo na zdravlje. E, pitanje, ovo, ovaj izvještaj koji je pred nama, e, koja bi onda bila vaša preporuka? Hvala lijepa. Hvala. Hvala lijepa. E, hvala na ovim detaljnim izvješćima. Ja imam e, pitanje za gospodina Gastrovjekova. E, ova rasprava o zdravlju. Imamo kronobiološka udruženja i koja su dala svoje mišljenje o posljedicama po zdravlje. Poznajete li, znate li e, koje su konkretne odluke ovih e, asocija? Gospođa Klun ima riječ. Hvala i hvala na ovim izlaganjima. Bila su vrlo jasna. E, Dali ste nam sažetke raznih proučavanja. Govorili smo o energetici, govorili smo, a to je bio jedan od razloga za uvođenje pomicanja sata. Zanima me mm, o zdravlje naročito, ovo je bilo jako zanimljivo. Govorili ste i o mentalnom zdravlju E, e, posljednji slajd koji se e, pokazali DST plus 2 više svjetla na navečer i to je korisno za zdravlje. Ako pogledamo osnovne troškove i troškove promjene svakih šest mjeseci. To radimo u ožujku i listopadu Mislim da e, i to treba proučiti. Hvala gospođo Klun. Gospođo Pular. Hvala lijepa. Hvala e, odboru što je organizirao ovo saslašanje. Ja sam u Itreu i tamo sam jedna od izvjestitelja u Sjeni. Ja sam čula i kritične primjedbe. Uh, promet e, je kritičan prema ovim nalazima. Vidite li neke dobre strane? E, jesu li e, posljedice pozitivne, negativne ili neutralne? Mm. Imamo mnogo rasprava u Finskoj o zdravlju. Zdravlje je važan faktor kad upravljate automobilom naročito za ranjive skupine. Evo, mi putujemo u Brisel, e, razlika je sat vremena. E, to nije se lako prilagoditi, nije opasno, ali nije ni ugodno. Htjela bih e, postaviti jedno specifično pitanje. Smatrate li da da, da da bi nešto imalo korisno, e, e, koristi od toga. E, pametne mreže bi mogle imati ili koristi ili prekogranični promet bi mogao imati koristi od toga. Hvala. Budući da nema daljnjih kandidata za pitanja, ja ću postaviti pitanje. Gospodin Kastrovjeho o je E, vrlo e, zanimljivo govorio o ovom problemu. Ovi poremećaji zbog e, ukidanja, zbog promjene kazaljke na satu. Neki se, neke se funkcije poremećuju. a, a koje bismo vrijeme trebali usvojiti, ljetno ili zimsko vrijeme? Eh, a tu će sigurno i zemlje članice imati različite mišljenja zbog eh, različitih klima i tako dalje. Evo, ako, eh, ako se slažemo, dati ću riječ sada našim predavačima. Svaki će imati 3 do 4 minute da nam dade svoje zaključke. Mm, počet ćemo sa profesorom Bukovskim. Evo, on će otvoriti raspravu, izvolite. So Ja mogu govoriti samo o ekonomskim aspektima. Što se tiče prometa, ta promjena nije toliko važna, osim u struci kada se radi o zračnom prometu i slotovima. Ali kada sam razgovarao sa strukom, rekli su mi to je u redu, može, ali samo ne gubite iz vida jednu stvar. Ne želimo nekoordiniranost, ne želimo različite vremenske zone, ne želimo da države članice samo inicijativno, svaka zasebno mijenjaju e, vremensko E, računanje vremena. Dakle, samo nemojte imati potpuno nekoordinirani pristup. Želite da vam damo savjet o vašem stajalištu. Dobro, što se tiče cestovnog prometa, imamo toliko različitih rizika vezanih uz veći broj nesreća da e, bilo kakvo pomicanje sata E, sa više svjetla ili manje svjetla nema konkluzivan utjecaj na sigurnost na cestama. Drugim riječima, nemamo e, dokaze o tome da je zadržavanje ovog sustava pozitivno ili da je mijenjanje sadašnjeg sustava e, pozitivno. Prema tome, logički slijedi da kada komisija bude razmišljala o promjeni vremena, to treba biti nezavisno od bilo kakvih podataka o prometu. Jednako tako svaka država članica mogla bi proći kroz vlastite podatke koje ima na raspolaganju pa vidjeti s obzirom na vlastitu geografsku smještenost što to njima donosi. Jer što se nas tiče čini se da nema jasnih dokaza niti u prilog niti protiv bilo kojoj odluci tako da ne možemo dati bilo kakvu e, preporuku. Hvala lijepa. Evo, to je pre, preporuka. Gospodin Jarvis ima riječ. Ja ću pokušati odgovoriti na neka od pitanja e, koja smo ovdje čuli i neke ću stvari reći o energiji. Dakle, kada govorimo o primjerima najbolje prakse u izradi politika, najprije se napravi detaljna procjena učinka. Ona prikuplja različite podatke. Najbolje podatke o budućim scenarijima i o tome što će države članice napraviti, a to je naša tema glede sezonskih promjena vremena, trebate imati kvalitetna istraživanja o troškovima jer promjene dva puta godišnje su prilično opsežne tako da treba procijeniti troškove. A zatim treba vidjeti koliko se može uštedjeti ako se dva puta godišnje vrijeme ne mijenja. Zatim trebate imati statistički relevantan uzorak na razini država članica kako biste vidjeli žele li to ljudi i što ih brine. Znamo da javno savjetovanje nije primjeren eh, izvor dokaza zbog toga kako ljudi tome pristupaju. Dakle, prema različitim scenarijima po državama članicama možete kvantificirati eh, zdravstvene učinke, učinke po eh, ugljični otisak i promet. Što se tiče pametnih mreža, to je bilo zanimljivo pitanje. Mi smo ranije dobili obzervacije ljudi koje kupuju energente i postavili smo pitanje o tome na koji način pomicanje sata u različitim državama članicama utječe na to. Kako će pametne mreže biti sve pametnije i pametnije, očito će bilo kakvi negativni učinci biti manji. A isto tako treba uzeti u obzir vrijeme i prostor. Hvala lijepa i na kraju dajem riječ e, gospodinu Krasar Vijehu. E, što se tiče e, komentara o tome da vi puno letite i utječe li to na vas, to u stvari nije relevantno. Neki ljudi puše tri kutije cigareta na dan, a žive sto godina. To nije važno ako veći broj ljudi ipak trpi nepoželjne učinke pušenja. Prema tome, tako treba pristupiti i ovome. se por leyes no Ljudi su životinje. Njima ne upravlja matematika, već prirodni zakoni. Dakle, postoje različite reakcije. Moje bi polazište bilo sljedeće. Komisija u stvari želi donijeti novo zakonodavstvo, a ima dokaze o tome da trenutno važeće zakonodavstvo loše utječe na zdravlje ljudi. Postoje mnogobrojni učinci po zdravlje, to ne pokađa sve, ali treba usvojiti odluku na temelju raspoloživih podataka. Preventivno načelo primjenjujemo na svaku vrstu zakonodavstva. Ako imamo raspoložive znanstvene podatke kojima potvrđujemo nepovoljne učinke na zdravlje, onda to moramo uzeti u obzir. Što se tiče stručnjaka za biološki sat ljudi cijela skupina znanstvenika na tu temu iz različitih zemalja se okupila i budući da je ova rasprava trebala biti održana, mi smo željeli vidjeti postoji li neki konsenzus na temelju kojeg ćemo onda održati ovu raspravu. Kada je riječ o djeci, to na njih zaista utječe. Podaci iz škola pokazuju e, to e, da su neka djeca osjetljivija, a neka manje osjetljiva na promjene sata. Prema tome na neke to više utječe, a na neke manje. Dakle, što bi bio moj prijedlog i zaključak? Naš biološki sat je nešto o čemu ovisi naš cijeli dan. Budimo se ujutro i naš biološki sat nas pokreće tijekom cijelog dana i navečer nam javlja da je vrijeme za san. Dakle, Ono što je ovdje ključno je količina svjetla raspoloživa tijekom dnevnih aktivnosti. Zahvaljujem na svim ovim intervencijama, na izlaganjima. Dobili smo mnogo informacija o sigurnosti na cestama. Mm. Tu ne znamo jasno ima li to posljedica i učinka ili ne. A što se tiče slažete se ako ukinemo pomicanje sata onda trebamo usvojiti e, to na koordiniran način. To je više nego potrebno. Vidimo međutim da zdravlje i odraslih i djece e, na to pomicanje sata ima učinka. Mm, a pomicanje sata nema utjecaja na područje energetika. Jer e, je tehnologija toliko napredovala da ti učinci postaju zanemarivi. E, evo dokazali ste između 0,5 i 2,5 e, e, posto utjecaja. A to naravno o, ovisi i o zemlji u kojoj živite, živite li na jugu ili na sjeveru. Evo, 40 godina već imamo ovaj sustav. Mi smo zakonodavci, mi smo poslali jasan signal, e, mi smo tu da donosimo zakone. Moramo naravno proučiti područje i onda donijeti odluku. E, evo, imam mnogo ljudi oko sebe za ovom stolom. E, čestitam vam i zahvaljujem na vašim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 Kolege i kolegice, nastavljamo radom e, razrešnice za 2017. Europska komisija, a zatim imamo agencije EMSA, EASA, ERA i SESAR. SESAR i Shift to Rail. E, gospodin Leontini će govoriti u ime Franka Prusta ali e, gospodin Van de Kamp ima riječ. Ehm, mijn collega Frank Proust is eh, Moj kolega Frank Proust zadužen je za razrešnice, a kolega Leontini za agencije. Ljubazno ste mi prvome dali riječ, no nažalost kolega Frank Prust nije bio u mogućnosti nazočiti sastanku, tako da ću vam ja prenijeti njegove poruke. Kao prvo, toplo zahvaljujem svima u odboru TRAN na pomoći prilikom izrade ovog izvješća za e, odbor za proračunski nadzor. Što se tiče samog sadržaja, radi se o razrežnici u klasičnom smislu riječi na način kako to činimo svake godine. Frank Proust ne smatra da postoje ikakvi problemi ove godine. Izvedene su sve analize vezane uz proračun 2017. godine te prema mišljenju gospodina Prusta, a time i EPP-a, sve je u redu. Poseban naglasak je bio na mehanizmu za povezivanje Europe, CF-u, i gospodin Prust zahvaljuje komisiji na pomoći i na otvorenosti tijekom provjera na terenu, te poziva komisiju da se na isti način e, nastavi e, postavljati i u na dolazećim razdobljima. Što se tiče razrešnice za 2017. godinu, želio bi potaknuti e, daljnji rad na CEF-u i pristup kakav je zauzela komisija poziva sve članove Trana da pozitivno glasuju o ovom izvješću. Puno hvala na pažnji u ime gospodina Prusta. Hvala gospodin Vim van de Kamp. Gospodin Leontini ima riječ. Hvala. Što se tiče razrišnice za 2017. godinu, kako je gospodin Van de Kamp eh, već rekao, ja imam nacrt mišljenja koji se tiče MCAS-e, ERE, SESARA i Shift to Rail. Dakle, to bi bilo tih pet agencija koje obuhvaća mišljenje. Kao što je planirano i kao što je očekivano, imamo razrešnicu o glavnim instrumentima koji se tiču upravljanja javnim sredstvima. U pet dosijeja imamo 38 amandmana, niti jedan nije problematičan amandmani će u stvari poboljšati tekst pa ih zbog toga mogu i poduprijeti. Kao što smo već vidjeli u odboru, predlažem um, da budu prihvaćene sve razrešnice. E, gospođa Meissner ima riječ. U ime gospodina Teličke Želim se ispričati, nije nam se mogao pridružiti jer mu kasni let, tako da je on na putu do parlamenta, ali neće nam se moći obratiti osobno da je ovdje zahvalio bi izvjestiteljima kojima je izuzetno zahvalan. On je predložio i dva amandmana kako bi nas podsjetio na izvješće Agencija Europske komisije i nada se da će to većina članova i članica sutra tijekom glasovanja podržati. Hvala. Hvala lijepa gospođo Majsner. Odmah ću zamoliti Europsku komisiju, gospođa Montanjo, imate riječ za opću upravu MOVE. Hvala predsjedateljice, hvala izvjestitelju. E, mi smo jako zadovoljni sa stanovištem koji ste izrazili i mi smo ustanovili napredak u radu ovih agencija. E, dva pojašnjenja u vezi s amandmanima i izvješćima. E, nekoliko amandmana se tiče upravljanja agencijama e, i organigrama i tome mi posvjećujemo veliku pažnju. EMSA, tu je situacija već uređena situacija, za EASu e, su ti postupci u toku. Mm, za ERA će to također biti slučaj uskoro mm, vidjela sam i nekoliko amandmana koji se tiču postupka javne nabave. E, samo da pojasnim e, u vezi s teškoćama u EASI imamo jedan postupak javne nabave koji je e, mm, e, gdje smo imali teškoća, to je IT nabava. To se e, radi se o 15 milijuna eura, ali imamo svotu koja je upitna samo od 5 milijuna eura Evo, imamo tu jednu malu razliku. Hvala lijepa. Hvala lijepa. E, izvjestitelj, želite li opet uzeti riječ? Gospodin Vin van de Kamp ima riječ, izvolite. Puno hvala predsjedateljice. Ispustio sam reći jednu stvar. Što se tiče razrešnice komisije, Dobili smo amandmane gospodine Teličke, Aldea, e, SID-a i Zelenih. A imamo i još jedan dodatni amandman. Gospodin Prust će staviti plusić na popis za glasovanje za sve osim amandman 8 protivi se tom amandmanu. A konačno e, će glasovanje biti pozitivno. E, glasanje će biti sutra od 9 e, sati. Gospodin gospodin Delunde, gospodine Leontini, želite li uzeti riječ? U redu. Dakle, glasanje sutra u 9 sati. A, greška. Eh, u 10 sati će početi glasanje. Dobili ste jedan sat. A sada eh, zaključujem sjednicu jer ćemo nastaviti iza zatvorenih vrata. Mm, feedback eh, o sastanku koordinatora. Sada će prestati prijenos preko interneta. Molim vas da tiho napustite salu. Svi oni koji e, ne sudjeluju u sljedećoj sjednici molim da se uputite prema izlazu.